Najprije e, ću e, dati riječ gospodinu Danas Makeru koji je izvjestitelj. Hvala. 1,2 milijuna djece lutaju po sjeveru istoku Nigerije. Oni su sasvim e, bez zaštite ne poštuju se ljudska prava, a kamoli prava djeteta. Ja se ovdje obraćam nigerijskom vodstvu, gospodine Buhari, pokažite, dokažite da možete zaštititi vlastitu djecu. Morate zaštititi vlastito stanovništvo. Jedna je zemlja na vrhu onih koje proizvode naftu, ali su svejedno u toj zemlji ljudi beskrajno siromašni. Vojnici nemaju nikakve motivacije, stanovnici su žrtva terorista. Možemo li sami sebe pogledati u zrcalo? Možemo li mi učiniti nešto kako bi se poboljšale naše politike razvoja? Jer trebaju nam riječi, ne samo djelo. Hvala lijepa. Riječ sada ima Zastupnica Gazaru Tundua. Hvala lijepa. Um Postoji li mogućnost da ljudi imaju budućnost u tim zajednicama koje napadaju? Pa upravo zato ih se napada. Napada se djecu, napada se oni koji su u dobi da idu u školu. Prema tome, što moramo napraviti? Pokušavaju se razoriti te zajednice, prema tome oni ruše škole, gradimo škole, zaštitimo djece u Nigeriji, učinimo sve kako smo ih integrirali. Oni najranjiviji moraju biti za nas najvažniji prioritet. Upravo zato donosimo ovu rezoluciju. Ne zaboravimo Nigeriju iznad svega, ne zaboravimo situaciju djece mi to dugujemo njima i mi sami sebi, budući da se radi o međunarodnoj zajednici. Gospodin Karao. Hvala. Govorimo o situaciji o, s djecom u Nigeriji. Govorimo o uzasima koje radi Boko Haram u toj Nigeriji. Moramo gledati kakva je situacija općenito u Nigeriji. To je najbogatija zemlja u Africi, ali istovremeno jedna od najopasnijih zemalja, jedna od najsiromašnijih zemalja. To je paradoks događaju se ove situacije koje upravo opisujemo. Na milijone djece biježe, a UNICEF E, kaže da nedostaju sredstva niti za, osnov, za osnovne namirnice i za vodu. Mi u Europskom parlamentu moramo tražiti da, da međunarodna zajednica nađe potrebna sredstva. Ne zaboraviti da ta djeca u Nigeriji se koriste kao djecu vojnici. Mi i po toj temi premalo radimo ovdje u parlamentu Iznad svega morat ćemo učiniti nešto kako bi ta djeca kada ih prestanu biti u milicijama da se onda negdje integriraju, a ne da ih se kazne kao zato što su bili vojnici. Hvala. Sada gospodin Panceri koji je jedan od izvjestitelja također. Hvala u Nigeriji. Nesigurnost koju uzrokuje Boko Haram i različite skupine ljudi, e, civila za samoobranu Prisilno je nekoliko e, milijuna djece koji imaju manje od pet godina da odu od kuća i da bježe. Humanitarna situacija sve je gora, nema hrane, nema pitke vode, nema sanitarnih uređaja. I problem je da će ta djeca ući u ciklus nasilja jer su odvojeni od obitelji i da će završiti u oružanim skupinama. Mlade žene kidnapirane su i podvrgnute prisilnom radu i mnogo čemu drugome. I zato iz tih razloga predlažemo ovu rezoluciju. Traži se da međunarodna zajednica napravi značajan napredak i da to učini Evropska unija. Hvala lijepa. A sada riječ gospođi Fajbuk. Hvala lijepa. E, u Nigeriji je situacija traumatična. E, Boko Haram e, je se zakleo pred Dešom i sklopili su Sveti savez kojim šire strahovladu u cijeloj zemlji i postoji bojazan da se to proširi dalje po afričkom kontinentu. Velik broj civila Boko Haram je ubio, a ima na stotine tisuća onih koji su raseljeni, među njima i djeca. U Nigeriji ima najveći broj djece koji se ne školuju. Čuli smo od prethodnih govornika o situaciji i međunarodna zajednica mora preuzeti svoje obveze i mora održati obećanje i poslati obećanu pomoć. Nadam se e, da će gospodin Stilianidis povećati e, sredstva koja se šalju žrtvama Boko Harama. E, ipak došlo i do promjena u Nigeriji u vladi, bila je to demokratska promjena koja je također bila i mirna promjena, što nije samo po sebi bilo unaprijed sigurno. To sve jest obećavajuće. Treba se boriti protiv korupcije, štititi žene i djecu, a također treba paziti na koji način nigerijska vojska e, kreće u pohode protiv Boko Harama. Moramo učiniti sve kako bismo dali podršku toj vladi, toj regiji, kako bismo omogućili da novi program bude uspješan. Hvala lijepa. E, sada posljednji Izvijestite Hisos Isela. Hvala, dragi kolege. Ja sam bio u promatračkoj misiji za Nigeriju i četiri puta sam bio u toj zemlji. E, tamo ću otići sljedeći tjedan. Sjeveroistok te zemlje u strašnoj situaciji radi terorističkih napada Boko Harama. Situacija milijuna djevojčica zaista je strašna. E, žrtve su silovanja, e, prinudnih e, prinudnih brakova i mnogih drugih strahota. Na tisuće obitelji prisiljeni su otići iz kuća i žive u vrlo nestabilnoj situaciji. Mi ovdje u Europi ne možemo sjediti skrštenih ruku ne možemo e, to činiti pred ovim terorističkim dijelima. Mi zaista moramo podržati novu vladu koja je konačno nešto učinila kako bi se počela boriti protiv Boko Harama. Hvala. Gospodina Sačaskadente. Hvala. Nigerija je jedna od zemalja u Africi sa najvećim brojem stanovnika i jedna od najbogatijih zemalja. Međutim, velik broj stanovnika Nigerije živi ispod praga siromaštva. Takva situacija pravo je mjesto iz kojeg može izrasti nasilje. Moramo se pozabaviti uzrocima postojanja Boko Harama. Moramo pregledati kakve su naše politike naše trgovinske politike s afričkim zemljama. Naročito su djeca žrtve nasilja. Tu situaciju i tu djecu u potpunosti eksploatira Boko Haram. Oni nemaju nikakva prava koja bi djeca normalno morala imati. Situacija u siromašnim dijelovima Afrike je vrlo loša, a mi ništa ne radimo kako bi došlo do redistribucije e, bogatstava u Africi. Moramo biti konsistentni i koherenti. Hvala puno svima, hvala svima autorima rezolucije, a sada pozivam govornike u ime klubova zastupnika, najprije u ime Europske pučke stranke, gospodin Kelly. Hvala, predsjednice, oprostite što kasnim, bio sam u trijalogu. Ovo je izuzetno važna tema. Moramo na nju gledati u kontekstu pregovora koji se eh, vode i razgovora koji su se vodili u ovom parlamentu s predsjednikom Holandom i kancelarkom Merkel. Oni su rekli da se moramo više okrenuti Africi i dati veću podršku kod mnogih važnih tema, klimatske promjene, e, pomoć pri razvoju kako bi ljudi tamo živjeli bolje. Kada vidimo što se događa u Nigeriji, onda vidimo koliko je teško nositi se sa skupinama poput Boko Haroma. Oni su teroristi, okomljuju se na um, djecu, e, ruše škole. Iz tog razloga važno je surađivati s Ujedinjenim narodima i sa svim drugim organizacijama kako bismo u Africi omogućili bolji život. Hvala lijepa. Gospodine Kelly, prihvaćate li plavi karton gospodina Rubiga? Izvolite, gospodine Rubig. Hvala lijepa. Želio bih e, zapitati gospodina Kelija, a što je s obukom i školovanjem? Postoji li mogućnost da se E, e, u, i, u javnom sustavu da mogućnost za školovanje. Kolega Rubik apsolutno ima pravo. Jedno je boriti se protiv Boko Harama, a s druge strane uspostaviti onu kulturu koja je potrebna kako bi se ljudska prava priznala i kako bi se poštovali pojedinci. A samo dobar obrazovni sustav to može učiniti i zaista treba imati pravo e, javno školstvo što sada u Nigeriji ne postoji. Ne budemo li to ostvarili, nikada nećemo napredovati. Hvala vam gospodine Rubig. Hvala lijepa. Riječ ima gospođa Valencijano. Hvala. Vrlo smo se brzo privikli, vrlo se brzo navikavamo slušati o tragedijama koje se događaju u svijetu. Govori se o patnjama na milijuna ljudi, o patnjama na milijuna djece koje su žrtve napada. A najgori od svih napada je napad na njihovo školstvo, jer najgora stvar koja se može dogoditi djeci je da se ne školuju. Tragedija je u tome što su te stvari postale banalne. Međutim, donatori, oni ljudi koji su obećali da će izdvojiti sredstva kako bi ta djeca se školovala i e, kako bi se prestalo sa napadima Boko Harama nisu ostvarili svoje obećanja i mi tu snosimo odgovornost. Htio bih reći Europskoj uniji i državama članicama da moraju ispuniti data obećanja te da moraju stati na kraj barbarskoj situaciji u Nigeriji. Hvala. Gospodin Belder, izvolite. Hvala lijepa. U stavku 11. zajedničke rezolucije Postoji rečenica koja mi se čini pomalo čudno. Kada kažemo da se izražava susjećanje sa svima onima koji su bile žrtve Boko Harama. Ja se sjećam e, djeteta od četiri godine sa sjevera Nigerije. On je um, prošle godine sa Biblijom izašao iz crkve, a ekstremist Boko Harama oduzeo mu je Bibliju i bacio ga je uh, ubacio je Bibliju uh, na lomaču. Dijete je s jednim štapom uh, po poslala, e, pokušao izvući Bibliju. Dijete e, je tada bilo žrtva napada jer ga je neko bacio na tu lomaču. Mislili su da je umro, međutim Boga je srećom spasio. Ti ljudi traže više od nas, oni traže i e, međunarodnu zaštitu od Europske unije. Hvala, svi se s tim slažemo. Sada riječ ima gospođa mm, Veltman. Hvala lijepo. Dame i gospodo, mislim da su svi to već rekli. O Nigeriji moramo govoriti. Preko milijuna djece je raseljeno. Velik broj među njima nema niti pet godina. Ne mogu ići u školu. Ubijaju ih zato što žele ići u školu. Dame i gospodo, Boko Haram se boji ljudi koji imaju vlastito mišljenje. A e, Istina je da su oni zapravo kukavice jer e, njihova snaga dolazi samo iz oružja. Moramo tražiti da novi nigerijski predsjednik se pozabavi pitanjima eventualnih Um, zlostavljanja koje su počinili nigerijski vojnici. Moramo također dati podršku ženama koje su žrtve masovnih silovanja i također moramo im omogućiti uh, abortus za slučaj uh, da uh, su bile žrtve silovanja. Hvala. Gospodin Bajer. Hvala. Godinama smo slušali kako e, se traži da se ojača borba protiv Boko Harama. Međutim, jako malo se učinilo. Mnogi ljudi izbačeni su iz svojih kuća. Vidimo kako se djecu šalju da budu bombaši samoubojice. E, Milijun i dvjesto tisuća djece je u bijegu. UNICEF smatra da 50% te djece nema niti 5 godina. Oko 150 tisuća djece nalazi se u susjednim zemljama. Treba se boriti protiv terorista u Nigeriji. Međutim, ne budemo li učinili ništa više, ne smije nas iznenaditi, budemo li svjedoci novog tsunamija izbjeglica. Sada, gospodin Hetmana, jednu minutu. hvala lijepa. Dame i gospodo, sukob u Nigeriji je imao za rezultat oko 20.000 tisuća mrtvih i preko milijuna ljudi koje je raseljeno. Većina žrtava su djeca. Žrtva ubojstava, seksualnog zloslavljanja, ne mogu ići u školu, nemaju pristupa javnom zdravstvu. Sve te stvari dio su njihova djetinstva mora se učiniti nešto kako bi se poboljšala politička i ekonomska situacija u toj zemlji, kao što im se treba dati veća humanitarna pomoć. Drago mi je da je povjerenik izdvojio nedavno više od 20 milijuna eura i na taj način će se dati još više sredstava. Međutim, ne smijemo zaboraviti da toj zemlji treba još puno više i trebamo je dati više. Hvala vam. Riječ ima zastupniku Jazdovski. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, ono što se događa u Nigeriji je nešto užasno. Ja sam, ja podržavam korake koje poduzima Europska unija koji će, kojima će se olakšati o tragična situacija nigerijskog naroda, žene, djece i drugih žrtava. Moramo se također osigurati da se izvrši pritisak na nigerijske vlasti kako bi nešto poduzele. Želim reći da o ovome moramo razgovarati vrlo otvoreno. Tamošnje društvo mrzi kršćanstvo i upravo je to dovelo do ovog problema. Trebali bismo i o tome porazgovarati. Hvala vam lijepa. Riječ ima zastupnica Koraca Bild. Half a million people. Pola milijuna ljudi, pola milijuna djece je istirano iz svojih domova. Mnoge su obitelji razdvojene još od prije šest godina od kada skupina Boko Haram terorizira ljude u Nigeriji. Moramo snažno suditi korištenje djece kao seksualno roblje, prisilna vjenčanja i svaki oblik nasilja nad djecom. Moramo suosjećati sa žrtvama i s njihovim obiteljima, moramo se prisjetiti djevojčica iz Šiboka koje su otete prije godinu i pol dana i još tisuća djevojčica koje su otete u Nigeriji. Naša poruka mora biti snažna. Vi niste zaboravljene i niste same. Međutim, još se mnogo toga mora učiniti kako bi se mobilizirala pomoć u Europi, kako bi se skupile snage sa ostatkom međunarodne zajednice, kako bi se poduprla nigerijska vlada te Afrička unija, kako bi doista zaštitile djecu, stražile ove zločine i borile se protiv nekažnjivosti. Djeca moraju imati pristupa za zaštiti, školskom sustavu, zdravstvenom sustavu, hrani, vodi. Mi ćemo držati ovu točku visoko na, na našem dnevnom redu i to koliko god dugo to bude potrebno. Hvala vam lijepa. Dolazimo do postupka Catch ja imam osam ljudi na popisu koji su zatražili riječ. Dakle, slijedim red e, po kojem su pristigli ovi zahtjevi. Izvolite, e, kolega Pospiš. Děkuji pěkně, paní se chci k tomu, co Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja se slažem s onim što je ovdje rečeno. Zahvaljujem autorima rezolucije. Zahvaljujem svima koji su se danas javili za riječ i osudili nasilje koje se događa u Nigeriji. Brojevi su već izrečeni, neću previše ponavljati. Dakle, dva milijuna interno raseljenih ljudi, tisuće ubijenih građana, više od deset milijuna djece ne može pohađati školu u Nigeriji. To je najveći broj u svijetu. Po meni moramo o ovome raspravljati, ne smijemo podcjenjivati ovu situaciju samo zato što nas se ne tiče izravno. Mislim da bi komisija trebala biti jako aktivna, apeliram na povjerenika da bude lider u pružanju humanitarne pomoći ženi, ženama i djeci koji su raseljeni u tom dijelu svijeta. Potrebno je da se novac koji su donatori obećani, obećani a to se do sad nije dogodilo. Hvala lijepo. Zastupnik Jurek. Przewodnicząca, kilka miesięcy temu Gospođo predsjedavajuća, prije nekoliko mjeseci smo mislili da će Boko Haram biti pobjeđen. Mislili smo da ćemo slušati manje ovakvih vijesti, da ćemo primati manje ovakvih groznih vijesti, ali vidimo da je ova skupina još uvijek vrlo aktivna. Da se uglavnom više priča, a manje djeluje. Vidimo što se događa u od regije velikih jezera, dakle do srednjeg dijela Afrike. Pa to su najveće geopolitičke tragedije svijeta. To su i istodobne humanitarne tragedije i upravo zato bi Europa sa afričkim državama i sa Nigerijom trebala ne samo donositi eh, sve više rezolucija, već i razmišljati o tome kako se eliminirati boka harama. Hvala lijepo, zastupnik Frunzulik. Thank you very much. Hvala. U Niger imamo veliku nesigurnost na dijelu zbog djelovanja skupine Boko Haram situacija eskalira i dovodi do pogoršanja ove grozne humanitarne krize. 500 tisuća djece je u bijegu, ukupan broj raseljenih ljudi je 1,4 milijuna. Ova djeca riskiraju da budu uhvaćena u spiraru zločina, oni su odvojeni od svojih obitelji, izloženi su raznim oblicima iskorištavanja i regrutiranja od vojnih skupina. Moramo pojačati humanitarnu pomoć toj regiji, međutim Zatim vidim da postoji jaz između plaćanja preuzetih obaveza za operacije unicef Moramo dokinuti aktivnost e, skupine Boko Haram, osigurati stabilnost u toj zemlji, pozabaviti se razlozima terorističkih aktivnosti i ilegalnih migracija. Hvala lijepa. gospođo sljedeći govornik hvala lijepa vidimo velik porast terorističkih aktivnosti diljem svijeta ovo barbarstvo Boko Harama je dokaz tome o teroristička organizacija prijeti sigurnosti zapadne Afrike i Nigerije u cjelini oni nastavljaju s otmicama, nastavljaju sa samoubilačkim napadima i šire svoje aktivnosti na susjedne zemlje. Zbog toga želim podržati Europsku komisiju i izjavu kojom se traži od međunarodne zaštite više sredstava za humanitarnu pomoć. Zajedno sa međunarodnom zajednicom možemo podržati novoizabranog predsjednika Nigerijom bi trebao poduzeti hitne mjere da zaštiti civilno stanovništvo. Poseban fokus se mora usmjeriti na zaštitu djece i žena, mora se pružiti potpora žrtvama. Hvala lijepa. Hvala vam. A, zastupnica Lohbiler. Kastaldo, Nema je. Zastupnik Kastaldo, izvolite. Hvala vam, predsjedavajuća. Vidimo vijesti koje dolaze iz Nigerije, nažalost, na likratnom izvješću najviše pate djeca od 5 do 14 godina koja se iskorištavaju i u svrhu samobilačkih napada. UNICEF je rekao da im je od potrebi 50 milijuna, da su dobili samo 32% ovih sredstava. Međunarodni donatori, uključujući Evropsku uniju, moraju činiti više, moraju izdvojiti dodatna sredstva, moraju se usvojiti mjere zaštite civila, te se mora omogućiti djevojčicama koje su silovane da im se stavi na raspolaganje odgovarajuća zdravstvena skrb, uključujući i pobačaj. Međutim, moramo

naš odgovor mora biti jasan moramo spriječiti financijske tokove prema boko haramu i poduprijeti snage koje se bore protiv boko harama te ojačati humanitarnu pomoć europske unije djeci koja su žrtva ove terorističke skupine. hvala lijepo. Hvala ovo je jedna jako bogata zemlja u kojoj govorimo raspolaže velikim velikim dohodkom. Međutim, unatoč tome stanovništvo živi u siromaštvu zbog nedostatka demokracije, zbog e, mnogo korupcije i to je upravo situacija u kojoj cvatu ovakve aktivnosti poput one skupine Boko Haram. Oni surađuju sa Izisom, oni napreduju na terenu, odgovorni su za brojne atentate, otmice, djece i silovanja. Dva milijuna djece morali su pobjeći od nasilja Boko Harama i moramo se pozabaviti korijenom ovog problema. Moramo

Hvala vam. Dolazimo do kraja catch Dajem riječ povjereniku Stiljanidesu. Izvolite. Dragi kolege, hvala vam što ste mi dali priliku da komentiram e, sigurnosnu situaciju u toj regiji, naročito u odnosu na djecu. Hvala vam na vašim komentarima na raspravi. Ja sam posjetio tu zonu prije nekoliko mjeseci. Vidio sam i područje koje kontrolira Boko Haram. Jasno je da je da nasilje koje se tamo čini da zabrinjava i ne vidimo još mogućnosti napretka. Međutim, Postignut je svojevrsan napredak od strane novih nigerijskih vlasti zajedno sa susjednim zemljama. Međutim, teroristi i dalje vrše napade gotovo svakodnevno. To povećava nesigurnost i patnju. Vidimo da se sve češće kod djeca koriste u ovim napadima, ona se koriste dakle kao oružje ovim samobilačkim napadima. Ova situacija je neprihvatljiva i moramo se dalje zalagati da se ona riješi. Kriza koju uzrukuje Boko Haram jedna od najgorih humanitarnih kriza na svijetu. Broj interno raseljenih ljudi na sjeveroistoku Nigerije povećan je na 2 milijuna u ovoj zoni velikih jezera oko 700 tisuća djece je bilo istirano iz vlastitih domova. Oni su sklonjeni u e, rednice, nisu u službenim, nisu službenim strukturama, to e, znači da nemaju pristupa hrane zdravstvenim uslugama. Oni su zbog te ranjivosti laka meta kada je riječ o zlostavljanju i iskorištavanju. Mi pratimo situaciju i to izbliza, uključujući, to uključuje i suradnju sa humanitarnim organizacijama na terenu te UN-om. un om za Nigeriju imamo nekoliko instrumenta na raspolaganju, to je prije svega humanitarna pomoć koja se toj zemlji pruža na, na području sigurnosti hrane, zdravstvenih usluga, e, zaštite, pročišćavanja vode. Poseban fokus je na djecu. Europska komisija vodeći humanitarni donator u Nigeriji od početka ove krize vezano uz Boko Haram imobilizirano je 20,5 milijuna eura te 42,2 milijuna eura za cijelu zonu velikih jezera, jezera Čad. Trenutno se pripremamo pružiti potporu zajedničkoj misiji Task Force-u koju su osnovale ove zemlje koje su obuhvaćene ovim problemom. Ove su zato određena sredstva, oko 15 milijuna, ali još nisu ispunjene svi uvjeti za korištenje ovih sredstava. To moramo pojasniti stvari. Europska unija također financira poseban protuteroristički projekt, borbu protiv radikalizacije poduzimaju se mjere protiv radikalizacije te poštivanje ljudskih prava tijekom vojnih operacija, uspostava komunikacijskih mreža te suradnja, odnosno odgovor pravosudnih vlasti Nigerije na ove zločine. Tu je naša razvojna pomoć koja se fokusira na, e, na uzroke nasilja koji, čiji su, čije su cilj djeca. To su programi za zaštitu djece, za upravljanje pravosudnim sustavom kada je riječ o maloljetnicima. Oni su najčešće žrtve oružanih e, napada. Tu su također obuhvaćeni naši napori izgradnje mira u Nigeriji. Nigerija je također prioritetna zemlja za Europsku uniju kada je riječ o inicijativi za djecu u oružanim sukobima. Oni su predmet posebnog izvješća UN-a u pokretanju ovih sredstava. Dajemo se što možemo kako bismo se pozabavili upravo patnjama djece, što je posljedica djelovanja skupine Boko Haram. Međutim, velik dio odgovornosti je na nacionalnoj vladi koja ih, mi ćemo ih nastaviti podržavati, radit ćemo zajedno, na, zajedno sa Ujedinjenim narodima te drugim humanitarnim dionicima na terenu. Hvala lijepa. Hvala vam, povjereniče. Hvala vam na zaključnom obraćanju. Dobili smo sedam prijedloga za rezoluciju i sada